I am starting Započinjemo s glasovanjem. Kolege, možete li molim vas e, uložiti kartice kako bismo mogli provjeriti da sustav funkcionira? Provjeravamo funkcioniraju li uređaji. Možete li molim vas, e, uvaženi kolege, e, glasati kako bismo provjerili da uređaji i vaše kartice funkcioniraju? Ja sam zaboravila karticu, ali dolazi moja asistentica koja će mi je donijeti, tako da čisto molim vas da to uzmete u obzir. Da, znamo da nam dakle nedostaje jedna kartica. Dvije su kartice u uređajima gdje nije stisnuto dugme. Dakle, najprije moramo glasati o nacrtu mišljenja, ako se ne varam. Dakle, prijenos nadležnosti Općem sudu EU-a za odlučivanje u prvom stupnju u sporovima između Unije i njezinih službenika. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojeno. A sada prelazimo... To zapravo znači da će suci imati što zaraditi, zato što im se prenose nadležnosti. Dakle, one kolege koji su glasali protiv zapravo e, nam govore da je dobro da imamo suce koji ne rade ništa, što moram priznati ne razumijem, ali dobro. Prelazimo na sljedeće mišljenje, što je godišnje izvješće o subsidijarnosti i proporcionalnosti. Imamo kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usve se. 7 se e, ne razmatra, 12 za, 12 dakle za, protiv, suzdržani, usve se. 63 za, protiv, suzdržani, usve se. 13 se ne razmatra, kompromis B za, ne se u dva dijela kompromis B. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usve se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usve se. Prelazimo na, na 23 za, protiv, suzdržani, usve se. 24 za, protiv, suzdržani usvaja se, 25 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis C, e, samo jedan dio, za, protiv. Provjerit ćemo, vezano uz kompromis C, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 11 naprama 10 usvaja se. 11 naprama 10, ali usvaja se. 28 za. 28 za. Socijalisti? Protiv? Može da provjerimo. Ali mislim da je usvojeno. Provjerimo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 30 za, 30. Dakle, rezultat prethodnog amandmana je bio usvaja se 15 naprema 7 plus 1 suzdržani, ako se ne varam. Dakle, 15 naprema 7 za, 1 suzdržani, 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, Provjerimo 37, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 8 za, 15 protiv. Ispričavam se, nisam znala da ne vidite rezultate na ekranu, pa ću čitati kakvi su rezultati kako biste znali o čemu se radi. Dakle, 8 za, 15 protiv, odbija se. Prelazimo na 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D e, u jednom dijelu za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. U 45 imamo samo drugi dio koji je za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja. 46 za, protiv, provjerimo 46, molim vas, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se 16 protiv, 6 za i 1 suzdržani. Prelazimo na 50 za, protiv, suzdržani, odbija se, kompromis E u dva dijela, prvi dio za, E. Prvi dio za, protiv, suzdržani sve se. Drugi dio. Gdje mi je drugi dio? Tko je za? Dakle, drugi dio kompromisa E. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na 62 za, protiv, suzdržani odbija se, 64 za, protiv, suzdržani odbija se. Da provjerimo. Možemo provjeriti. Dakle, provjeravamo 64, nismo mnogo toga provjeravali, provjeravamo 64, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I odbija se pet za, 15 protiv i tri suzdržana. 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada prelazimo na konačno glasovanje, to ćemo učiniti elektronički. Otvaram glasovanje. Uspjeli smo. Zatvaram glasovanje. 22 za, 1 protiv. Čestitam. Radi se o dobrom rezultatu. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo na Sada prelazimo na točku broj šest na našem dnevnom redu, što je zapravo priprema postizbone revizije višegodišnjeg financijskog okvira, mišljenje parlamenta prije donošenja prijedloga komisije. Pedro Silva Pereira je izvjestitelj i odmah mu dajem riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Vrlo kratak komentar. Kao prvo, želim zahvaliti svim kolegama na amandmanima koje su podastrli. Većina tih amandmana bila je veliki koristan doprinos. Siguran sam da možemo poboljšati tekst. Želio bih istaknuti nekoliko pitanja. Prvo, se odnosi na ideju koja naravno ima veze s činjenicom da se Europska unija nalazi pred novim i velikim izazovima. Posebice u tom kontekstu treba spomenuti izazov e, izbjegličke krize, terorističke prijetnje i konstantni utjecaj gospodarske krize. Svi ti čimbenici traže veću fleksibilnost e, proračunskih pravila i treba ih uzeti u obzir u sklopu revizije višegodišnjeg financijskog okvira. Ta revizija može značiti i povećanje financijskih sredstava koje se stavljaju na raspolaganje u okviru višegodišnjeg financijskog okvira i to treba biti predmetom rasprave. Rasprava se dakle uklavnom treba vrtjeti oko fleksibilnosti i oko postojećih maksimalnih iznosa koji su definirani sadašnjim višegodišnjim financijskim okvirom. No, trebamo jasno reći da svako povećanje fleksibilnosti u alokaciji resursa treba pratiti i snažnija razina parlamentarne kontrole. Kolege su također spomenuli i potrebu za e, jedinstvenošću proračuna Europske unije zbog transparentnosti i demokratske odgovornosti. To ćemo svakako uključiti u zadnju verziju teksta. Spominje se i proračun eurozone onkraj kraj e, proračunskog kapaciteta o kojem se govori. Što se pak tiče e, pitanja vezanih uz vlastita sredstva, moj je pristup naravno da se tim pitanjima treba baviti na odgovarajući način, e, dakle zasebno, u sklopu zasebnog postupka. Mislim da ovo nije pravo mjesto da se ulazi u detalje vezano uz ta pitanja. Važno je samo e, istaknuti snažnu predanost e, novoj schemi, odnosno e, oblikovanju nove scheme vezano uz vlastita sredstva. To jedino ima smisla i onda je to nešto što bi trebalo biti sastavnim dijelom inicijative o kojoj smo razgovarali jutros Općenito govoreći, amandmani koji su podneseni trebali bi nam omogućiti da dođemo do smislenih kompromisa i održat ću sastanak sa izvjestiteljima u sjeni vezano uz to pitanje što je prije moguće. Hvala vam na tome i hvala još jednom na doprinosima. Za EPP izvjestitelj u sjeni je Georgi Šaflin. Hvala lijepa. Ja se itekako slažem s gospodinom eh, Silva Pereirom. Mislim da se radi o vrlo važnom mišljenju. Nimalo ne sporim vašu izjavu da se Europa nalazi pred velikim izazovima i ono o čemu mi ovdje razgovaramo svakako treba odražavati eh, tu situaciju. Osim izbjegličke krize, terorističkih prijetnji i tako dalje, mogle bi se dodati još neke stvari kao sastavni dio izazova, ali nema smisla sada ulaziti u detalje. Sibilnost je prava riječ, e, to nije lako ostvariti kada se govori o financijskim odredbama. Identificiranja s Europskom unijom, mislim da vlastita sredstva trebaju biti e, prilično nisko na listi stvari koje nam se čine prihvatljivima. Mislim da zapravo trebamo razmišljati o tome da nam rasprava bude što je šira, obuhvatnija moguća. Jer na taj način jedino može odraziti budućnost integracijskog procesa u Europi. Hvala vam lijepa još jednom. Mislim da su amandmani općenito gledano vrlo korisni. Sada sljedeći izvjestitelji u sjeni je li gospodin Görens ovdje iz Aldea? Izgleda da nije. Pascal Durand ili možda netko drugi iz zelenih, ne? Fabio Massimo Castaldo. On je tu ili tu je netko drugi, tko se javlja? Izvolite. Ja bih želio govoriti na poljskome, molim vas. Izvolite, gospodine Jaždovski. Hvala vam lijepa. Ja bih želio zahvaliti izvjestitelju na pripremi ovoga dokumenta. Mislim da bismo trebali pokušati osigurati određenu stabilnost i predvidljivost višegodišnjeg financijskog okvira. Istina je i s time se slažem da financijska politika i proračunska politika Europske unije trebaju biti fleksibilne. Postoje sada neki e, izvanredni izazovi kao što smo već raspravljali jutros, a sada ih je ponovno spomenuo izvjestitelj. Radi se o teroristima, radi se o izbjeglicama i tako dalje. Međutim, imajući to na umu, moram reći da višegodišnji financijski okvir treba biti stabilan i precizan. Zato se slažem s gospodinom Šapflinom. Trebamo imati odvojen, ubrzani postupak vezano uz vlastite vlastita sredstva, zato što je to vrlo važno pitanje u sklopu ovoga predmeta. Izuzetno je važno da se uspostavi prava ravnoteža između stabilnosti i fleksibilnosti. Pritom govorim o potencijalnim amandmanima odnosno izmjenama i dopunama višegodišnjeg financijskog okvira. Hvala vam lijepa i rado ću surađivati s vama. Grazie. E, Hvala. Želi li se možda još netko javiti na tu temu? Ne znam, e, jesu li e, završili dakle kolege izvjestitelji u sjeni. Ja se želim zahvaliti izvjestitelju. Radi se o vrlo sažetom mišljenju radi e, pravila koja jednostavno to nalažu, ali mislim da izvjestitelj govori o svim e, ključnim pitanjima vezanim za reviziju višegodišnjeg financijskog okvira. Ide se i dalje, naime, sadašnja revizija neće već moći uključiti i vlastita sredstva i gledati dakle maksimalne iznose. Međutim, može se baviti pitanjem fleksibilnosti te e, usklađivanje plaćanja s obvezama koje su sada prevelike, pa iz tog razloga dolazi do duga Europske unije. U e, samom e, izvješću, odnosno u mišljenju, dobivaju se naznake da je čak i u ovoj reviziji već moguće preuzeti određene obveze za budućnost i e, po pitanju e, vlastitih sredstava i u eurozoni. A proračun eurozone mogao bi biti i uz dio dobre volje država realizirati u ovoj fazi srednjoročne revizije. Podsjećam vas da je parlament tražio ne preispitivanje, već reviziju. A E, revizija znači, može značiti i izmjenu nekih e, svota koje se ne mogu smanjiti. Eto, možda bi izvjestitelj mogao podsjetiti i na taj element koji će postati ključan za vrijeme revizije. Bojim se da će oni se odlučiti više manje samo za preispitivanje interne strukture proračuna a da neće napraviti reviziju koja sadržava i e, uzimanje u obzir različitih obveza koje u međuvremenu preuzelo vijeće ili koje pak sada donosi u pitanjima migranata, izbjeglica, o pitanjima sigurnosti. Zatim cijeli projekt pograničnih i i obalne straže. Dakle, za sve to potrebna su sredstva. Ne moramo ih uzimati iz kohezijske politike ili zajedničke poljoprivredne politike. To bi me stvarno zabezeknulo, ali odakle da dođe taj novac? Hvala dakle na radu izvjestitelju i čestitamo. Hvala lijepa Mercedes. Da li se još netko želi javiti za riječ? Gospodine Pereira, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. E, samo želim na kraju zahvaliti kolegama na njihovim e, komentarima i e, recimo o čemu se tu radi u ovoj reviziji. Doista je to vrlo važno u vrijeme kada, kad je Evropska unija suočena sa ogromnim izazovima. Ponovno e, pogledati sredstva koja stoje na raspolaganju je zapravo tekst vjerodostojnosti za Europsku uniju. Jer e, riječ je o preuzetim obavezama da se e, zapravo e, nosimo s tim izazovima. Parlament je pozvao na e, to da se provede taj proces revizije. Najgore bi bilo kada bi u situaciji kada se problemi sve više pogoršnjavaju, a evropski građani su toga svjesni, kada Evropska unija ne bi bila svjesna odgovoriti na tu situaciju. Dakle, moramo pogledati e, e, koliko je novca eh, na raspolaganju i moramo imati raspravu o instrumentima fleksibilnosti unutar financijskog okvira kako bi se vidjeli jesu li adekvatni da bi se odgovorilo na postojeće probleme a također i što se tiče stabilnosti neki kolege su već govorili o tome osobito kad se radi o glavnim ciljevima jedan od njih je naravno kohezija predviđanje sredstava za nošenje s novim izazovima ne može biti, ne može se učiniti na, e, na račun sredstava koja su jednako potrebna za one svrhe za koje su i predviđena. Dakle, ne možemo E, oduzimati od nečega e, za što su sredstva potrebna. Uskoro ćemo održati sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni pa ćemo, nadam se, uspjeti e, postići konsenzus o tim pitanjima. Hvala lijepa. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, ću točku dnevnog reda desetu točku, to je e-demokracija u Europskoj uniji, potencijali i izazovi 29. listopada 2015. gospodin Ramon Hauregui Atondo je imenovan izvjestiteljem za to izvješće. E, e, mišljenja su dali E, odbori Kult i ITRE, e, odbor Kult, a odbor ITRE odlučio da neće izraditi mišljenja. Mi smo e, održali javno saslušanje na temu e-demokracije i rekli smo da se doista želimo usredotočiti na nove na potencijal novih tehnologija, novih mogućnosti koje se pružaju za e-demokraciju, koji omogućuju uključivanje, aktivno uključivanje građana. E, ugovor iz Lisabona e, omogućuje, to omogućuje, dakle omogućuje e, da se građanima i njihovim udrugama E, da mogućnost da objavljuju i razmjenjuju svoja mišljenja o e, politikama Europske unije. Iz tog razloga želimo istražiti mogućnosti upotrebe digitalne tehnologije e, za unapređenje demokratskog života u Evropskoj uniji. Sada bih dala riječ našem izvjestitelju E, koji će nam prezentirati svoj rad na ovoj temi. Gospodine Horegi, imate riječ. Hvala lijepa. Najprije želim reći, dragi kolege, da za vrijeme ove rasprave o digitalnoj demokraciji, o em-demokraciji, a to je vrlo široka tema, tako da moramo biti e, svjesni toga da moramo e, najprije odlučiti o čemu zapravo želimo razgovarati iz tog širokog spektra mogućih tema. E, već postoje različite prakse u tom smislu u različitim zemljama. u parlamentu se već dosta radilo na tome. Moj pristup je bio sljedeći. Trenutna situacija, trenutni, trenutna situacija je takva da je možemo nazvati da, da nije zdrava, barem to je moj prvi zaključak koji sam htio iznijeti. Možemo govoriti zapravo o demokratskoj krizi i e, opada povjerenje građana u institucije Europske unije, e, zapravo je došlo do udaljavanja e, i do nepovjerenja u institucije. Građani imaju dojam da se politika se više udaljava od njih a za nas je sve teže objasniti građanima naše odluke i naš rad. E, građani pak sa svoje strane ne mogu zapravo slijediti, e, odnosno shvatiti zašto se donose odluke koje se donose. Problemi kao što su globalizacija, naravno da pogoršavaju tu e, situaciju, Rodrig je govorio o tom trokutu demokracija, država, gospodarstvo, globalizacija i tu je e, rekao da to se skupa ide na račun, odnosno na štetu demokracije. Dakle, e, stvari ne funkcioniraju više kao prije. Građani su prije imali povjerenja u politiku, ali sada kao posljedica različitih kriza koje smo e, doživjeli, građani e, zapravo uživaju sve manju zaštitu i njihov svakodnevni život e, kvaliteta njihovog svakodnevnog života opada, a nove tehnologije se vrlo brzo dalje razvijaju i tu postoje vrlo zanimljivi razvoji i u, društvenim e, medijima, u društvenim mrežama i zato se može postaviti pitanje da li e, je moguće pomoću tih novih tehnologija znači instrumente za poboljšanje demokracije, za e, rješavanje problema koje sam naveo. Dakle, E, da li na taj način možemo postići e, ponovno povećanje povjerenja između e, građana i političara. Evo, to je ukratko tema. Mogu još i napomenuti da moramo razlikovati tri različite predođbe u toj tematici tehnologija i demokracija kao prvo nove informacijske tehnologije i javni sektor pritom se radi o tome da se e, sa strane države građanima na raspolaganje stave bolje usluge e, nadalje imamo i governance, takozvani e-upravljanje, gdje se na raspolaganje stavljaju novi mehanizmi. Tu se radi o tome da se poveća transparentnost i kako bi politika i upravljanje postali transparentniji za građane i nadalje imamo e-demokraciju. e demokraciju to je e, upotreba instrumenata kako bi se, e, digitalnih, tehnologija kako bi se e, organizirale javne konsultacije i sudjelovanje građana, na primjer njihovo jače sudjelovanje u, u političkom životu i u demokraciji. Sada kada bismo htjeli napraviti bilancu onoga svega što se do sada e, dogodilo e, u vezi sa ovim područjem. Možemo reći da postoje već neke prakse koje su se pokazale uspješnima i koje mogu biti dalji potice za daljnju raspravu. Još nešto o čemu je riječ u mom izvješću su potencijalni rizici ako se taj koncept e, dalje razvija bez da se dovoljno razmišlja o potencijalnim opasnostima. Ja sam tu naveo pet potencijalnih problema, odnosno opasnosti. Kao prvo e, razlike u e, razvijenosti e, između različitih regija unutar Europske unije jer još uvijek postoje građani koji se u digitalnom svijetu ne snalaze, koji nisu uključeni u mreže. Drugi problem e, moguće izborne prevare kod e, e-glasanja. Treće, zaštita E, osobnih podataka, odnosno zaštita privatnosti. Nadalje još jedna, e, još jedna točka je pitanje da li internet, da li je internet pravo mjesto za političke za politički diskurs, je li e, da li ta rasprava na internetu ide dovoljno u detalje ili se ponekad ostaje previše na površini ili e, samo pozicije nekih manjina dolaze do izražaja i stječe se dojam kao da su to pozicije većine. I e, naravno što se veća transparentnost e, postigne, osobito kad je riječ o strukturama vlasti, utoliko više e, može doći do toga da se te informacije ne koriste od strane svih građana, nego samo od strane pojedinih interesnih skupina koje te informacije onda koriste za svoje interese ili za svoje poslovne interese. I često se, nažalost, mora reći da se upravo takve interesne skupine E, da one doista e, najjače e, i koriste takve informacije, odnosno te nove tehnologije i metode. Valja dakle razmisliti kako ćemo tu dalje nastaviti sa radom. Tu postoje neke ideje za inicijative koje bi Europski parlament mogao pokrenuti. Na primjer, jedna takva ideja bi bila da političari i građani sudjeluju u forumima, u raspravama i razmjenama mišljenja, u razmjenama e, dobrih praksi. Osim toga, informacijske tehnologije e, bi mogle poslužiti za stvaranje veće transparentnosti u području E, e-upravljanje, nadalje u suradnji sa e, učilištima i e, znanstvenim organizacijama također se može poraditi na tome. Nadalje, neizvjesni problemi bi trebali biti riješeni. Nadalje, više suradnje na europskoj razini, osobito u području transparentnosti i suradnje među europskim institucijama i političkim strankama mogli bi, dakle tu bi se mogli trebiti novi instrumenti kako bi se postigla veća povezanost sa građanima i među e, članovima stranaka međusobno. Evo to, to je ono što e, je sadržaj mog izvješća. E, ja želim zahvaliti tajništvu koje mi je dalo veliku e, podršku. Naravno da u ovo kratko izvješće ne mogu uključiti sve moguće ideje, ali ono što je jasno je, e, što je potrebno je da se jasno opiše ova politička rasprava koja se trenutno odvija na ovu temu i da ovu krizu kojoj se nalazimo iskoristimo kao šansu za jedan napredak. Naravno, e, e, ne treba e, ne želimo voditi raspravu o tome s ciljem da mijenjamo ovu našu ovaj naš demokratski sustav, nego ga želimo samo poboljšati, znači želimo unijeti, upotrijebiti E, nove metode i tehnologije kako bismo poboljšali naš e, demokratski sustav jer za mene je to ipak i dalje najbolji sustav koji možemo imati. I želimo razraditi potom jedan e, plan za raspravu unutar medija i u zemljama članicama. Ovaj, ovo izvješće je međutim ograničeno na pet stranica. Ovo e, što sam ja do sada izradio je samo prvi nacrt i ja sa zanimanjem očekujem vaše prijedloge i e, ideje za izmjene i dopune. E, tako da sam otvoren za vaše prijedloge. Ja sam uvjeren da ne možemo promijeniti svijet, ali ga možemo poboljšati. Hvala lijepa u ime e, e, kluba zastupnika Pučana, riječ ima kolega Preda. Hvala lijepa. Ja, e, hvala izvjestitelju na ovom radnom dokumentu. Ja ću se usmjeriti na tri elementa. Prvi je opravdavanje postojanja ovog izvješća. Radi se o početku samog dokumenta. Ja dijelim mišljenje da između građana i politike sada postoji e, napeta situacija, ide od apatije do radikalizacije. A ponekad čujemo i neke e, čudne, čudne forme ljudi koji po noći ostaju na noga koji se pojavi u Francuskoj i čini se da se širi. Ono što je, mislim, bitno iz toga i izvući kao zaključak da tamo gdje glasanje nije obvezno, da građani uvelike odustaju od izlaska na izbore. A nakon toga u prvom dijelu izvješća e, govori se o opravdanju postojanja tog e, izvješća. Nadam se da se izvjestitelj neće naljutiti jer imam osjećaj da čitam manifest i program socijalističke stranke. Govori se o kontroliranju financijskih tržišta. Što još kaže izvjestitelj? Zato što financijska tržišta e, prave probleme i restrikcije političarima, onda se govori mjerama štenje i tako dalje. Ako uđemo u političko viđenje, onda se nećemo složiti, ne samo moj klub zastupnika, već i drugi, neće se s vama složiti. Ne možemo ovdje govoriti o ovakvom političkom pristupu. Moramo se međutim usmjeriti na nove forme izražavanja i novi načine sudjelovanja u politici. Mislim da se ne smijemo toliko usmjeriti na veze između ekonomije i politike, jer to, tu su naša mišljenja različita, već za čistu e, politiku, ako mi dopustite taj izraz. I Mislim da bi ovo izvješće moglo biti zanimljivo. Budemo li pokušali ovdje govoriti o političkom kodu demokracije putem interneta. Dakle, ako zaista vidimo način eh, ponašanja u politici. Nadalje, što se tiče samog e, omeđivanja e, sadržaja, odnosno teme. Slažem se s izvjestiteljem, ne treba nam izmišljanje definicije e, digitalne demokracije. Trebamo se zasnovati na onome što već postoji u Vijeću Europe. Ali mislim da moramo vrlo jasnije pokušati ograničiti cilj tog izvješća. Na što ćemo se usmjeriti? Na trećoj i četvrtoj stranici se ponekada vrlo detaljno obrađuje situacija u Europskoj uniji i govori se o različitim e, vrstama elektroničke demokracije, direktorne demokracije svi poznaju glasanje putem interneta u Estoniji, a zatim neke studije našeg parlamenta, Europske građanske inicijative i tako dalje. Dakle, pitam se koji je cilj našeg izvještaja, hoćemo li se usmjeriti na europsku razinu ili na države članice, e, možda i na jednu i na drugu razinu, ali načinimo to vrlo jasno. To vam jednostavno želim sugerirati, u protivnom ćemo mnogo toga pomiješati. Pozdravljam ove različite inicijative, ali uspjeh demokratskog, digitalne demokracije u Estoniji ne bih uspoređivao sa nekim e, web stranicama. E, jer eto, ono što se događa u Estoniji, način glasanja je uspješno i ako žele političari ili građani ići tim putem, onda oni moraju tako reći. Ja osobno mislim inače da bi to bila dobra stvar. Treća primjedba. Koje ćemo preporuke dati? Pred nama stoji izazova taj da damo preporuke. Način na koji bi se građani mogli ponovno vratiti politici, sudjelovati u njoj. Jer e, ima puno manifestacija koje su protiv politike, protiv političara. Treba daći načinu da se ljudi ponovno povežu u politiku, da se uključe u politiku. I e, govori se naravno o tome da se mora e, smanjiti e, trošak i općenito koštanje digitalne tehnologije govoriti o pristupačnosti tih tehnologija ja bih se radije na to koncentrirao, a ne sve miješao, ekonomiju i tako dalje, ideološke obsesije svakog kluba zastupnika. Načinimo prijedlog s političkim e, argumentima, jer mislim da se radi o vrlo, vrlo važnoj stvari. Hvala. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika ECR Riječ ima kolega Ujazdovski. Hvala lijepa. Ne želim e, okrivljavati izvjestitelja koji je samo izrazio svoja vlastita mišljenja i neke svoje ideološke i političke ideje. E, to se naravno može samo pozdraviti. Međutim, trebali bismo pokušati E, da naš dokument na kraju bude adekvatan. Ovaj početak je obećavajući, ali na kraju moramo postići e, konkretan dokument s kojim se svi možemo složiti. Imam jednu prijedlog, jedan prijedlog. Mogli bismo držati javno saslušanje gdje bismo se usredotočili na nove alate koji omogućuju e, političku raspravu. Mogli bismo to e, saslušanje organizirati možda sa predstavnicima akademskog života. To bi bilo vrlo korisno i e, dalo bi nam jednu dodanu vrijednost u kontekstu ovog izvješća. Mogli bismo također imati i prijedlog o novim oblicima e, demokracije, novim načinima izražavanja, novim načinima da se iznesu vlastita politička uvjerenja i mišljenja. To bi se moglo organizirati sa sveučilištima, sa stručnjacima, ekspertima e, koji se bave temama nove E, novih, novim pa, e, participatornim metodama e, demokracije. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala lijepa. Gospođo predsjedavajuća, ja sam bila fascinirana ovim što nam je izvjestitelj rekao. Ja sam također iz Španjolske i studirala sam kod jezuita i dijelim mišljenja e, gospodina Auriga. On također pokušava e, započeti jednu raspravu s nama o putu kojim bismo mogli krenuti. Mislim da bi to bilo doista korisno. Što se tiče ograničenja koja ova tema sadrži, možda se te, ćete se s tim složiti ili ne, ali mislim da možemo biti vrlo mislim da je izvjestitelj e, vrlo iskreno iznio svoje stavove ovim pitanjima, mi se s njima možemo složiti ili ne, ali pitanje je koje su najveće opasnosti i rizici a to je izvjestitelj vrlo jasno iznio. E, tehnologija ne može E, dakle postoji opasnost čak da nove tehnologije stvore jednu novu vrstu nejednakosti što je vrlo važno za našu djecu i e, mlade ljude i e, nove generacije kad je riječ o ovim glavnim kategorijama koje su moguće u budućnosti. Ono što smatram da je jako zanimljivo je ova mogućnost da stranke e, na nove načine ostvare e, komunikaciju sa svojim sa e, svim građanima. Mislim da je to vrlo zanimljivo i da bi moglo biti vrlo korisno. To bismo mogli dalje istražiti. A u svakom slučaju ja mislim da je ovaj nacrt izvješća vrlo stimulativan i e, vrlo sam impresionirana iskrenošću i otvorenošću našeg izvjestitelja. Hvala lijepa, gospođo Spinelli. Hvala Danuta. Prije svega se želim zahvaliti kolege i izvjestitelju na ovom prvom dokumentu koji se meni uopće ne čini ideološkim. Jednostavno se radi o dokumentu koji je snimku ovoga što se sada događa, a sadašnje strane stvari je e, nepobitna kriza demokracije. Slažem se s prijedlozima koje smo čuli i mislim da trebamo zaista postaći da građani što više sudjeluju u politici, da im se e, da pristup internetu, da premostimo takozvani digital divide i da tražimo maksimalnu transparentnost. Potrebno je također e, zaštititi naročito zahtjeve za e, određenom rezervom i e, za zaštitu privatnih podataka i sve što ide s tim. U ovoj fazi htjela bih naglasiti nekoliko elemenata za koje bih rado da se nađu u budućem izvješću. Prvo, smatram da je razvoj e-demokracije nešto što mora biti proces, odnosno napredak napredovanje u razvoju e, političkog djelovanja. To može završiti sa recimo referendumom ili izjavama i mislim da analiza i demokracije se ne može svesti samo na posljednju kariku o lancu i ne može se to napraviti samo kako bi se time potvrdile odluke koje su donesene na, visokom, eh, na višoj razini. E demokracija morala bi se razvijati na osnovu uvjeta koji su prilagođeni samom tehnološkom instrumentu, a istovremeno treba razvijati i demokraciju. U tom smislu treba se zalagati za socijalni razvoj osobe, dakle da sudjeluju u društvu na aktivan način u demokratskom procesu. Razlog zašto mislim da bi se u izvješću trebalo e, pozvati na europski socijalni stup koji omogućuju da se socijalne i druge prepreke sruše, one koje sprečavaju da ljudi sudjeluju u ovakvim procesima. Demokracija kao takva traži da se prošire načela e, naše ustavne demokracije. Iako postoji potreba određenog broja čvrstih garancija koje trebaju biti polazište za nešto takvo i takve garancije možemo samo naći u neotuđivim pravima svake osobe i u tome da smo imaju ispravni instrumenti za zaštitu temeljnih prava. 28. srpnja 2015. godine talijanski parlament usvojio je povelju prava za internet koje prisnaje određena jamstva na internetu. Prvo je zaštita temeljnih ljudskih prava. Uvjerena sam da bi analogni instrument se mogao i treba usvojiti na razini Europske unije. A tim prije, kao što to naglašava izvjestitelj, zato što je nužno jamčiti veći i bolji pristup internetu i to ne samo kada se radi o širenju novih tehnologija, već i e, kada se radi na pristup, samog pristupa internetu na transparentan način. Jer demokratski procesi i njihovo korištenje zasnivaju se na znanjima, a tu bismo trebali smatrati internet zajedničkim dobrom. Kriterij bi trebao biti jednaki pristup internetu koji će omogućavati svima isti jedan pristup, a ne praviti ograničenja tom pristupu. Istovremeno trebala bi postojati negativna obveza prema šefovima država i vlada da prestanu insistirati da stavljaju različite barijere u to i e, da E, naročito kada se radi o pitanjima nacionalne sigurnosti. Netko je govorio o dubokim saznanjima koja bi se trebalo e, usporediti sa površnim znanjima e, koje možemo naći na internetu. Ja zapravo ne dijelim to mišljenje jer i na internetu možemo naći dubinska znanja. Međutim, ne znam gdje su ta dubinska znanja koja u ovom času izlaze s interneta i iziru s interneta s obzirom na teške krizu demokracije, a vidimo to isto i u klasičnim načinima komunikacije. Mislim da bi se trebalo zalagati za programe e, e-learning, dakle učenja putem interneta kako bi se građani približili tom tehničkom e, modelu. To treba početi raditi u školama. I za kraj, kako bi se radilo na većoj sudjelovanju građana i većoj transparentnosti, predložila bih, a to ću i predložiti, kao izvjestiteljica u sjeni na našim sastancima. Dakle, predložila bi još jednu seriju mjera koje bi se trebalo načiniti na razini Europske unije. Od toga ću sada nabrojati tri. Prvo, reforma e, uredbe 211 iz 2011. godine kako bi e, građani imali ovaj pristup internetu i e, koje će se vrlo dobro trebati e, provjeravati i proučavati. E, iznenadilo me kako je komisija djelovala samo zadovoljan nakon što se radilo o preispitivanju europske inicijative, građanske inicijative kada kažu prerano je da se to preispita, podsjetilo me na što je Mao Tse-tung rekao u Francuskoj revoluciji. On je rekao prerano je da kažem, prerano je da se o tome izjasnim. A komisija je ovdje reagirala baš kao Mao Tse-tung. Druga stvar koju tražim je stvaranje europske norme za zaštitu zviždača kako bi pravo na inform, slobodu informiranja na internetu bilo zajamčeno, jer to je način demokratske kontrole. I treća točka, mislim da bi bilo dobro da se prouči ideja da se referendum proširi na taj način i to na europskoj razini. Hvala. Hvala lijepa, Barbara. Pascal Duran nije ovdje, možda netko može govoriti u njegovo ime, samo jedna osoba. Teri. A Max, vi možete kasnije govoriti, među samo jedna osoba se može javiti umjesto izvjestitelja. Hvala. Moram reći našem prijatelju Haviku da postoji ću jedno zapravo sasvim i jezično pitanje. E, naravno, to vrijedi samo za španjolski jezik. E, kolega je dva puta rekao demokracija nije u dobroj formi. Mislim da je to politička izjava, jer inače bi trebalo reći demokracija nije dobra. Međutim, ovdje čujemo da demokracija sada nije u formi, bolesna je. Jer e, ja sam se zapravo htio malo našaliti na španjolskom. Dakle, trebalo bi, naš izvijestaj traži instrument kojim će se poboljšati demokracija, što je jako dobro. Nakon toga govorio je o čistoj političkom djelovanju pozivao se na primjer, na glasanje i tako dalje. A sada se vraćam na ono što mi se čini da je puno relevantnije. E, mislim da moramo zaista paziti kada govorimo o digitalnoj demokraciji. E, možda malo i to stoji u dokumentu. Da je demokracija nešto što je vezano za izbore i za nešto što je vezano oko izbora, dakle e, glasanje, referendum i tako dalje. Ali demokracija, to je zapravo društvena demokracija, demokracija u društvu. E, demokratsko participacija je nešto što je dobro, ali trebalo bi se zanimati zato da se ljudi obrazuju za demokraciju. Neki elementi nisu u ovom dokumentu, meni je bilo drago da ih e, tu vidimo. Recimo treća četvrta dočka koja govore o školovanju, o sveučilištima i tako dalje. U redu, ali mislim da digitalna demokracija nas treba uputiti na ulogu koju demokracija mora igrati u školama to bi se moglo također odnositi i na odbor za kulturu i obrazovanje. U školama se djeca počinju imati kontakt s internetom, ali e, ne postoji neka obveza da otvore neki račun, ali to bi bila priprema upravo za neki eh, danje sudjelovanje na izborima. Mislim da sudjelovanje u digitalnoj demokraciji je nešto o čemu bismo morali govoriti, gdje bismo izrijekom spomenuli škole, eh, obrazovne centre i tako dalje. Jer o tome se neće govoriti samo kada se bude radilo o recimo nekom državnom udaru ili izborima. Ne, to će biti ljudi koji će se obučiti za demokraciju i onda oni kada budu trebao glasati će ići glasati. Mislim da je to trebalo naglasiti i hvala na tome. A sada je Izabela Dinofi u ime FDD-a. Hvala. Hvala i kolegi koji je napisao ovaj e, nazad mišljenja. Ja smatram da je dobar. Hvala e, jer ste i govorili o situaciji s građanima i sa krizom u europskoj politici. To se vidi već iz statističkih podataka. E, kada gledamo izlaznost na izbore. Ja sam iz pokreta pet svijezdica i kao što znate mi smo jako puno se koristimo internetom i prije nego li drugi koristili smo se internetom. Ne zato što ne spavamo, kao što je kolega Preda objašnjavao, ja osobno volim puno spavati, ali mi smo jednostavno u tim instrumentima vidjeli nove instrumente koje možemo koristiti kako bismo se približili politici. Naravno, postoje rizici. A e, rizici su upravo oni koje je kolega i nabrojao. Međutim, ti rizici već i sada postoje, čak i ako se ne koristimo elektroničkim instrumentima. Među rizicima koje ste spomenuli bilo je, e, lobisti mogu koristiti internetom u svoje svrhe. Ali i sada lobisti vrše pritisak čak i ako ne koriste elektroničke instrumente. E, postoje prijevare pri glasanju čak i ako se ne glasa elektroničkim putem. Postoje naravno negativni aspekti, ali ne smijemo se prepasti e, tih aspekata kako na kraju ne bismo ništa promijenili. Što se tiče obrazovnih aspekata, ja mm, radim i u, ja sam članica odbora za kulturu i naravno obrazovanje je bitno, a i profesionalno sam vezana za obrazovanje i e, mislim da je edukacija vrlo važna. Na odboru za kulturu ja sam baš predložila jedan projekt o medijima kako bi se osobe educirale za korištenje informacijske tehnologije jer se instrument ne može dobro i ispravno koristiti ako se ne poznaje. Međutim, čak i tu i sada problemi postoju građani koji ne znaju tko su im predstavnici i općenito nemaju dovoljno e, znanja e, e, o civilnom društvu. Oni zapravo reagiraju na osnovi emocija. A ako mi želimo propagirati tu e, krasnu europsku demokraciju, onda e, moramo e, reagirati na odgovarajući načine kako bismo smanjili ekstremističke pokrete koji se sve više razvijaju u Europi. Što se pak tiče mišljenja u odboru za kulturu, mi ćemo se svakako zalagati za promicanje najboljih praksi za određene projekte. Isto tako zalagat ćemo se i za javne projekte kao one koje je napravio Europski parlament i gdje se sve ne ostavlja u rukama e, privatnih djelatnika. A ja e, se zalažem i za to da se širi i kompjuterski programi koji će biti besplatni kako sve na internetu ne bi bilo vezano za logiku profita. Važno je naravno zaštititi privatnost i što se tiče elemenata koji su već usvojene na europskoj razini e, njih moramo dakle uzeti u obzir. Još jedna stvar, znam da je za možda one malo starije to djeluje malo čudno, ali radi se o instrumentu i može poslužiti internet kako bi se građani ponovo privukli demokraciji. Hvala. Max Anderson, Mercedes Bresa i Đerđi Shopflin su se još javili za riječ. Ovime ću zaključiti popis govornika. Dajem riječ Maxu. Hvala lijepa. Na samom početku želim reći da se prema mojem mišljenju radi o vrlo zanimljivom dokumentu. Imam dva prijedloga i dva komentara. Prijedlozi su sljedeći. Kao prvo, mislim da bi bilo vrlo korisno i da bi bilo lakše građanima i civilnom društvu da slijede i razumiju zakonodavni proces ako želite biti efikasni i ostvariti učinak na zakonodavni proces danas morate zaista imati vrlo dobre kontakte, morate biti u stanju platiti dobre lobiste. No, kada bi sve informacije bile dostupne na internetu na razumljiv način, mislim da bi to imalo zaista veliki učinak, naravno nakon određenog vremena, E, i da bi pomoglo ljudima da razumiju. Drugi primjet je možda kontroverzan, ali mislim da ga svejedno treba iznijeti. U dokumentu, barem onom koji se bavi e, temeljima za raspravu o demokraciji, mi kao Europski parlament definitivno trebamo reći nešto riziku učinka narušavanja na rad parlamenta koji bi imala velika količina informacija na internetu, a koja bi zapravo ljudima davala priliku da kvantificiraju nešto što je gotovo nemoguće kvantificirati, a to je efikasnost određenih političara. To smo u Europskom parlamentu već napravili E, govorim naravno o bankarstvu putem interneta, e, također i o statistikama. Razgovarao sam e, s kolegicom koja mi je rekla da da su se izjave sa 800 povećale na 60 tisuća. Naravno, za to postoji razlog, ali mislim da je velika potreba za statističkim e, podacima u sustavu rejtinga utjecala na to snažno povećanje. Međutim, to nažalost ne mjeri ono što bi trebalo mjeriti. Košta mnogo novca, e, stvara pogrešan dojam i narušava rad parlamenta. To je problem koji treba riješiti. Mislim da ga nećemo riješiti ovim izvješćem, ali mislim da je to problem koji treba spomenuti. Moj prvi komentar odnosi se na e-glasovanje. Ja sam veliki zaljubljenik u tehnologiju. Kada bismo to mogli organizirati već sutra, ja bih mislio da je to sjajno. Međutim, e-glasovanje vrlo je problematično, zato što ako sustav e-glasovanja nije točan, odnosno pogrešan je i ne može ga se neovisno provjeriti, a ovaj to nije, zato što moramo vjerovati onima koji su zaduženi za računala. Naravno, ja vjerujem da su oni vrijedni našeg povjerenja, ali radi se o sustavu koji se ne može neovisno provjeriti. A ako se radi o sustavu koji se ne može neovisno provjeriti, uvijek postoji mogućnost izborne prijevare ili eventualnog postojanja percepcije o izbornoj prijevari od strane onih koji su razočarani jer nisu pobjedili. to je jedan od problema e-glasovanja. Mislim da te probleme treba snažnije istaknuti u ovom izvješću. Bilo bi zaista opasno da cijeli Europski parlament bude biran sustavom koji netko može hakirati. Mislim da bi to bio zaista veliki problem i na kraju moram reći nešto o točki koja kaže da zloporaba informacija i transparentnosti od strane lobista može biti opasna. Javnost želi visoku razinu transparentnosti, ali vrlo često može se dogoditi da e, se time bave ljudi koji rade za velike korporacije, što je zapravo upravo protivno samoj svrsi transparentnosti. To je točno, ali ja se ne slažem s ovim pristupom. Naime, iskustvo iz Švedske pokazuje da je transparentnost jako dobra stvar. No, naravno, novinari su ti koji obično traže za informacije i koriste te informacije. ako se te informacije koriste na pravi način, to znači da ljudi vjeruju sustavu. Mnogo se manje grešaka čini i mnogo se manje upitnih odluka donosi kada ljudi znaju da će novinari kontrolirati njihov rad. To je dobra stvar i mislim da zapravo stvara situaciju u kojoj postoje jednaki uvjete za sve u smislu pristupa informacijama. Oni koji zaista žele nešto saznati, svi imaju prilike dobiti pristup tim informacijama, a ne samo lobisti koji imaju najbolje kontakte. Možemo se složiti da se ne slažemo, ali e, upozorio sam vas, o ovome ćemo razgovarati i raspravljati mnogo više. Hvala lijepa. Gospođa Breso. Hvala lijepa i ja se želim zahvaliti Ramonu na tekstu koji je napisao. Mislim da se radi o važnom tekstu jer na prvu priliku za razmišljanje radi se o tekstu koji e, nam daje potku za razmišljanju. Naravno, Ramon nakon toga ćeš današnje razmišljanja uzeti u obzir na način na koji to bude želio napraviti. Ali ti ovdje daješ procjenu situacije koju ja dijelim. E, procjene o stanju naše demokracije to vjerojatno i neće biti dio formalnog izvješća jer one tu služe kako bi pozvali na razmišljanja. I zato, e, dakle ovdje predlaže jedan tekst političkog tipa parlamenta. Istovremeno neke primjedbe e, kolega su e, vrlo korisne. Ovdje smo se usmjerili na europsku razinu, a oni koji imaju veći pozitivan potencijal za korištenje instrumenta na internetu jer daleko smo još od 500 milijuna građana i e, mogli bismo e, izvući neku korist da se bolje organiziraju e, ti instrumenti. Moramo također razmotriti i zajednička pravila koja mogu biti korisna i koja bi se mogla odnositi i na države Europske unije iako za sada to nije obvezujuće. Mi ovdje dajemo zakonodavne prijedloge. To je sasvim sigurno jedna od prvih stvari oko koje se moramo složiti. U drugom planu mislim da je značajna razlika koju si napravio između e, e-vlade i demokracije. Što se tiče e-vlade, svi se, mislim, slažemo da digitalni instrumenti, elektronički instrumenti omogućuju da e, se nešto radi kada su na raspolaganju u dva smisla. Materijalno, zato što se možete priključiti na internet i više osobno ako ste sposobni služiti se internetom. Dakle, to može biti korisno u odnosima između građana i javne uprave, jer broj e, stvari koje čovjek mora napraviti je samo sve veći, a pokušati, moći to napraviti putem interneta e, je e, nešto što poboljšava život građana. Međutim, gdje je problem? Problem je da se zajamči pristup internetu e, gdje e, govorimo zapravo o ruralnim teritorijima ili pak planinskim krajevima gdje nema pristupa internetu. A s druge strane, koliko su ljudi sposobni to učiniti, to se može načiniti tako da im se na različitim mjestima da podrška. Nije nemoguće zamisliti da se može otići na neko mjesto gdje će vam netko pomoći da se koristite internetom, a da pritom naravno ne morate prevaliti kilometre da biste došli do tog mjesta. je također naravno i demokratski aspekt, dakle da za to ne morate platiti, što znači da bi trebalo imati mjesta gdje bi bežični internet bio besplatan. Dakle, sve je to važno jer omogućuje da se suoči s drugim problemima, jer ako samo neki imaju pristupa internetu, onda se u društvu mogu napraviti velike razlike s teškim posljedicama. To je sve skupa važno kada govorimo o e-vladi i o demokraciji. Još jedna stvar E, što se tiče e-upravljanja i governance, konzultirati se putem interneta i omogućiti to, mislim da je to zaista ključno za razinu Europske unije, jer konzultacije koje su napravljene u Briselu ili pak u nekoj državi članice, možda se to odnosi na samo mali broj dionika. A mislim da je jedno od velikih dobrih Europske unije koje malo građana zna je upravo ta da se mogu otvoriti i javne konzultacije, javne rasprave e, prije ili poslije mm, realiziranja nekih faza europskih odluka, recimo prije glasanja o nekom prijedlogu, prije rasprave i tako dalje. E, to je konzultacije koja uglavnom ne izaziva velike strasti, ali je dobra e, čak i za tradicionalnu demokraciju, jer građani trebaju glasati na osnovu informacija kojima raspolažu. Dakle, trebaju biti upućeni. I mislim da e, je to nužno, inače sve to skupa ne bi bilo moguće. Prema tome treba analizirati instrument, vidjeti kako izgledaju te e, konzultacije, e, odnosno javne rasprave putem interneta i jednostavno treba sve dionike koji e, bi mogli biti zainteresirani upoznati s tom činjenicom. Jer mnogi uopće to e, ne znaju da te mogućnosti postoje. Čak i kada je, i tako je njihova tvrdnja netočna, ali oni jednostavno toga nisu svjesni ni svjesni da sve stvari postoje. Postoji još i neka druga vrsta konzultacija, u prvih nazvala hladnom, a druga koja bi se odnosila na e-demokraciju bi bila e, topla ili vruća demokracije. Dakle, o onim pitanjima koja su goruća pitanja s političkog stanovišta i o kojima se otvara ono o participativnoj demokraciji e, kada je krenuo cijeli proces iz Porto Alegre gdje se na kraju uključio gotovo cijeli svijet. To nije bio instrument kojim se htjela zamijeniti reprezentativnu demokraciju, već da se postoje više strukturirani oblici sudjelovanja u toj demokraciji. Dakle, strukturiranje je u takvoj jednoj vrućem, vrućem sudjelovanju recimo referendumu, ono je još mnogo važnije od ovog prvog oblika. Dakle, tu je važno da pristup tome imaju svi, da informacije o tome budu poznate, uglavnom to e, tu postaje jako važno. Mislim da na tu temu ima puno, puno posla, međutim, slažem se s kolegicom koja je malo ranije rekla da se ne smijemo bojati grešaka, pa čak niti eventualnih prijevara do koje bi moglo doći, jer takve stvari se uvijek javljaju. Moramo jednostavno izraditi instrumente koji omogućuju sudjelovanje i koje jamče kvalitetu sastupljenosti e, građana. E, imamo iz biračko tijelo koje je stabilno definirano, pravila su e, definirana i e, dakle ima vlast koja donosi odluke, ona koja je izvršna vlast i tako dalje, ali postoje dakle neka razređena pravila. S druge pak strane, e, sudjelovanje u svemu tome je manje definirano i više neformalno. Ali e, ja mislim da i kada se nešto radi putem interneta, potrebno je imati određena pravila kako se recimo na umjetan način ne bi pod, više stručio e, broj tema i e, tako dalje kako E, bi se na kraju e, izbjeglo da e, dođe do zapravo lažnih konfiguracija. Mislim da nema sumnje da u momentu kad već taj instrument postoji, da će onda građani se njime htjeti i služiti. A E, možda će to povećati izlaznost jer ljudi neće morati nekamo otići, obući se zato ili možda čak ići u neki drugi grad. Jer tradicionalno sudjelovanje je nešto što, se trebalo malo pomoći, ali, pomoćiti, ali eto ima veća jamstva jer su ljude fizički prisutni. S druge strane, opet i e, konzultacija na internetu ima određene kvalitete. E, vidim e, kako me gleda predsjednica, želi da završim, ali eto, a završit ću sada ako je ovo tema na koju bih mogla puno govoriti. E, hvala, e, gospođo Bresto George. Nemoj me gledati ako želiš biti e, opsežan, zato što ti se možda lica neće svidjeti. Dobro, bit ću onda vrlo kratak. Želio bih se vratiti na dvije, dva doprinosa, dvije stvari koje su rečene. a Radi se o vrlo zanimljivoj raspravi. Kolega je u pravu kad kaže da postoje pokušaj da se kvantificira ono što se ne može kvantificirati. Mogu se uvesti različiti ponderi, mogu se uvesti sustavi koji odražavaju realnost onoga o čemu govorimo mnogo realnije. I mislim da je u pravu kada kaže da je stvar u visokoj razini povjerenja. Ja nisam e, siguran da je visoka razina povjerenja apsolutna nužnost da bi e, sustav funkcionirao. da kažem gospođe Spinele, nije bio Mao Tse-tung nego John Lime koji je rekao, a ispričava se, ja sam citirala Kissingera koji je rekao da je Mao. Ne, ne, ne. A vi ste razgovarali sa sa Chuen Lajem koji vam je to osobno rekao. Ma ne radi se o tome, nego jednostavno o tome da je Chuen Lai bio mnogo sofisticiraniji od Mao Tse Tunga kad čitate zapravo izjave Mao Tse Tunga i s druge strane Chuan La vidite da zapravo postoji određena razlika. E, kao što znate, danas je dan e, Europske građanske inicijative i sad vaš komentar da zapravo komisija to sve što se događa promata prilično pomirljivo jest u potpunosti u pravu, e, je u potpunosti točan. Ovdje se zapravo radi o građanima neprestano govorimo, radi se o recentnom instrumentu, ali mislim da je to zaista malo smiješna izjava, no dobro. No vratimo se na samo izvješće, odnosno na radni dokument. Mislim da se radi o vrlo zanimljivom dokumentu i drago mi je što smo dobili priliku razmisliti o njemu. Vjerojatno se sjećate i mojeg eh, izvješća u kojem sam govorio o e, različitoj prisutnosti e, građana na, na različitim razinama. Ovdje e, govorimo o sučelju između građana i onih koji imaju vlast i kako to treba osmisliti. Digitalna agenda, digitalna budućnost, narav samog posla se promijenila. Sve različite vrste repetitivnih poslova danas obavljaju roboti, a neke stvari koje su čak i intelektualne po svojoj naravi danas se obavljaju, neću reći pomoću robota, ali automatski, primjerice skeniranje dokumenata. I čitav niz stvari koje smo uzimali eh, zdravo za gotovo, nekada su trebale e, prisutnost ljudskog bića, a danas to više nije tako, tako da ne možemo stvari uzimati zdravo za gotovo. I vrlo je važno da politika ne kaska za time, a mi smo zaista u fazi kada jako kaskamo. E, gdje je digitalizacija ostvarila snažan učinak? Veliki je broj takvih područja. Što proizlazi iz toga? Ja ne vjerujem u povijesne nužnosti, ali smatram da politika može biti izuzeta od e, ovog procesa digitalizacije. Mislim da su neke stvari koje ste spomenuli u dokumentu izuzetno važne u tom smislu. Želio bih dodati još dvije druge stvari. Trebat će nam mnogo, još mnogo informatičkih stručnjaka. To je područje u kojem će prema mojem mišljenju doći do velikog povećanja broja radnih mjesta, a nisu svi za to. Drugo, fascinira me da mlađe generacije na koje sada otpada veliki dio stanovništva e, se zapravo ponašaju kao da im je e, taj digitalni svijet zapravo sasvim prirodan. No, iako je to sve vrlo sofisticirano iako postoji prilagodba, nemojmo zaboraviti da stanovništvo općenito gledano stari i zato ćemo trebati nekakve centre za pomoć e, za transfer vještina čisto da omogućimo građanima da zadrže vlastitu autonomiju to je sastavni dio priče o kojoj trebamo vrlo ozbiljno razmisliti a to neće biti jeftino i mislim da moramo priznati da e, transfer vještina košta hvala hvala lijepa da provjerila sam radilo se Laju. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, drago mi je čuti istinu. Ispričavam se, ali eto, ne zato što je on iz EPP-a, nego je to jednostavno da znamo. A, izgleda da svi postajemo komunisti. Ovime sada završavamo s popisom govornika. E, Ramon, želiš li još nešto dodati? Vrlo kratko želim reći da su e, svi ovi doprinosi raspravi bili vrlo zanimljivi. Neću ulaziti u pojedinosti jer bi nam za to trebalo previše vremena, a nemamo ga. No, radilo se zaista o raspravi na visokoj razini s argumentima koji su bili jako dobri i ja ću nastojati izmijeniti i dopuniti dokument za naš sljedeći sastanak, uzimajući u obzir komentare koje smo čule. Što se tiče gospodina Uježdovskog, mu reći sljedeće. Da, već smo imali saslušanje sa nekim stručnjacima. Možemo dovesti još stručnjaka ako želimo. No, mislim da moramo postati konkretnijima to je definicija koju su kolege željeli, željeli su specificirati stvari. Imamo s jedne strane opsežni memorandum, a onda i specifičnije izvješće e, koje prezentiramo. Zahvaljujem vam i možda ćemo se zapravo e, sastati prije nego što imamo konačno glasovanje. Dakle, prijedlog je da krajem svibnja, dakle 30. svibnja imamo novi sastanak odbora i možemo imati drugi krug razmjene mišljenja, a vi u međuvremenu možete pripremiti e, neke stvari e, koje bi već uključivale zapravo komentare koji su proizašli iz današnje rasprave. Zatim je predstavljanje nacrta izvješća 15. E, lipnja. 1. srpnja bi bio predloženi rok za podnošenje amandmana, tako da amandmane možemo razmatrati u e, rujnu, skoro sam rekla veljači, ispričavam se, bilo bi dobro da smo mogli krenuti već u veljači, ali e, nakon dogovora o Brexitu. No u svakom slučaju, koliko smo shvatili, e, Ramon je otvoren za komentare. A sada bih vam željela samo ukratko reći nešto o odlukama koje su danas donijeli koordinatori, onda prelazimo brzo na posljednju točku na dnevnom redu. Koordinatori su odlučili o imenovanjima, e, Julie Report o plaćanju zakona od 2013, u razdoblju 2013. do 2015. godine. E, izvješće odlazi ENF-u, mišljenje o proračunskoj e, kontroli i e, izvješće o ulozi vezano uz zviždače idu u EKR i Messerschmittu. Također smo raspravljali o pitanjima vezanima uz radnu skupinu i funkcioniranje i provedbu međuinstitucijskog sporazuma vezanog uz osmišljavanje boljeg zakonodavstva a to je nešto što bi trebali e, su predsjedajući voditi Juri i Javko. Složili smo se da će izvjestitelji u sjeni u oba odbora sudjelovati. Primjenjuje se pravilo 55, dakle oba odbora surađuju, a skupini će pomoći, već e, joj pomaže snažan administrativni tim. Također smo razgovarali o potrebi za pomicanjem e, saslušanja koje se treba održati od jedanja vezano uz održavanje referenduma. Radije ćemo 11. do 12. srpnja raspravljati o rezultatima britanskog referenduma. O ovom saslušanju ćemo se vratiti kasnije nakon ljetne stanke. Također smo se složili da u kontekstu nove odluke o proširivanju područja primjene i provedbe projekata slijedom odluke konferencije predsjednika AFKO će sada biti zadužen za realizaciju dva projekta o kojima e, je već donesena odluka u listopadu i sada se na njima može početi raditi. To je izvješće o provedbi odredbi ugovora vezanih uz nacionalne parlamente. Dakle, to je izvješće EPP-a Paolo Rangela, druga je Barbara Spinelli iz GUE, provedba povelje o temeljnim pravima unutar institucijskog okvira Europske unije. Oko toga smo se također složili. Što se tiče provedbenih izvješća, imat ćemo sustav prema kojem nećemo raditi na više od tri izvješća paralelno, a također smo se složili da će se držati pravila iz odredbi, a to je 12-mjesečne razdoblje tijekom kojeg će izvješće trebati finalizirati u odboru. I na kraju Donijeli smo odluke vezane uz proračun 2017. godinu, e, mišljenje AFKOA, gospodin Šplin je izvjestitelj, radi se o vrlo specijalnom postupku i složili smo se Složili smo se da bi AFKO trebao predati do 6. lipnja amandmane i to isključivo na engleskom jeziku. To je postupak koji nam kao niti prošle dvije godine ne dozvoljava da imamo e, redovni postupak. Također treba imati mišljenje gotovo do srpnja. Do 1. rujna trebaju biti podneseni amandmani na mišljenje prije glasovanja u plenarnoj i ako to prihvatite, rekli smo da će izvjestitelj biti George Sheplin. Dakle, amandmane ćemo moći prilagoditi mišljenju vijeća ako to bude potrebno e, nešto ranije i moraju biti spremni prije nego što se održi sljedeći e, redovni sastanak afko zato što će mišljenje vijeća doći upravo u takvom trenutku. Eto, a sada prelazimo na završnu točku dnevnog reda. Ako se ne varam, radi se o e, mišljenju izvjestitelja Đorđija Šepflina. Radi se o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju i temeljna prava. Đorđi daje prošireno mišljenje vezano uz izvješće Libea. Izvoli. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Dakle, s Libom smo imali uh, opsežnu suradnju, mislim da je bila vrlo kvalitetna. Ne mogu se sjetiti koliko smo sastanaka održali, mislim da ih je bilo šest ili sedam, uglavnom u Strasburgu i jedan do dva su se održali ovdje. Izvješće e, izvjestiteljice je sada dostupno i ono što ona zapravo čini jest da iznosi ideju o međuinstitucijskom sporazumu koji bi trebao E, osigurati da tri mehanizma budu sinkronizirana. Koji su to mehanizmi? Onaj na kojem trenutačno radi Europski parlament, zatim okvir o kojem smo ponešto raspravljali u ovom odboru, a koji je pokrenula komisija 11. ožuka 2014. godine, Podpredsjednica potpredsjednica Reding bila je glavna inicijatorica i vijeće zahvaljujući talijanskom predsjedništvu, također ima sustav neke vrste um, revizije sustručnjaka vezano uz pitanje ljudskih prava, a nizozemsko predsjedništvo je vrlo aktivno na nastavljanju te inicijative, ako sam dobro shvatio. Jedna od stvari koju sam ja rekao Sophie Intveld je da je zaista nužno da tri mehanizma rade više manje u istom smjeru i upravo zato e, prijedlozi vezani uz međuinstitucijski sporazum. Oni kažu da tri procesa više manje idu u istom smjeru. Ono što je također važno u njezinom izvješću jest da bi odbor ocjenjivača trebao pratiti da se proces zaista odvija kako treba, poput koji se bavi pregledom pokazatelja za koji ste vjerojatno već čuli. Dakle, radi se zapravo o e, jednom klasteru e, koji sadrži demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava i to će sada postati zapravo jedinstvena stvar. E, ono o čemu sam ja govorio zapravo sadržava nekoliko stvari. Prva stvar, ako nešto nazivamo mehanizmom, to mora biti pravilno raspoređeno i mora se jednako primjenjivati na sve države članice. Ne može se to e, promatrati kao instrument koji se koristi protiv jedne državne članice, ali ne protiv druge. Kao drugo, to treba biti instrument koji ima pravnu osnovu ovaj instrument ima, okvir komisije nema. Kada govorimo o pravnoj osnovi, onda je ono što trenutačno imamo članak sedmi i pokretanje postupka u slučaju kršenja prava Unije. Ne postoji ništa između. Postoji nešto o čemu smo govorili prije tri godine. Mislim da su ministri pozvali na to da se na neki način E, uspostavi nekakav e, prijelazni instrument, međutim za to nema pravne osnove. Vijeće je to vrlo jasno reklo, što znači da niti danas, niti sutra, ali u nekom trenutku budućnosti treba ćemo razgovarati o promjenama ugovora, zato što samo na taj način možemo stvoriti potrebnu pravnu osnovu. To neće biti lako. Neće biti lako sinkronizirati tri mehanizma E, ponavljam, izmjene i dopune ugovora neće biti lake i nema smisla da sada ulazim pretjerano u detalje vezano uz to. I e, predposljednja stvar koju želim spomenuti jest da je vrlo važno da se mehanizam ne politizira. Radi se o vrlo delikatnoj stvari, vrlo osjetljivoj stvari u kojoj se susreću pravo i politika. U trenutku kada se taj mehanizam počne politizirati, on će izgubiti svoju legitimitet. I mislim da je to vrlo važno pojasniti i vrlo je važno da ta razlika i dalje postoji. 81 amandman je podnesen, uglavnom se radi o korisnim amandmanima, iako postoji određeni broj amandmana koji um, možda to nisu, ovdje ne govorimo o vlastitom mišljenju, nego jednostavno govorimo o odnosu amandmana i izvješća Sophie Interveld ja bih vas potaknuo da ako podnosite amandmane, da ih ne podnosite na moje mišljenje, nego na izvješće Sophie Interveld. Zahvaljujem vam svima, zahvaljujući doprinosima dobili smo određeni broj kompromisa i mislim da je to bio jedan vrlo zanimljiv postupak, ja sam svakako mnogo naučio. A sad Pedro Silva Pereira za socijaliste, izvolite. Hvala lijepa. želim doista zahvaliti gospodinu Šofljenu na e, određenom poslu i na otvorenosti, na njegovoj otvorenosti e, na tome što nam je mogućio da se uključimo i da e, tu postignemo konsenzus. Mislim da ova prva stvar koju on spomenuo, suradnja sa odborom Live, da je to vrlo važno. Mislim da je ideja jednog međuinstitucionalnog sporazuma kako bi se koordinirali raspoloživi instrumenti na području vladavine prava i e, temeljnih ljudskih prava, da je to dobra ideja i korak u pravom smjeru. To bi moglo biti vrlo korisno. Dosta tih e, amandmana je već e, podneseno ali to bi se trebalo smatrati znakom konstruktivne suradnje što je sigurno bio slučaj sa amandmanima koje je uložio moj klub zastupnika. Samo sam htio spomenuti dvije, tri stvari. Kao prvo, činjenica da da ovaj, ovaj komisija malo e, žurno e, pokreće temelju članka 7 dakle tu se radi o jednoj kontroverznoj primjeni politika Europske unije, na primjer već sa Poljskom i e, mislim da se reference na taj instrument moraju nalaziti u dokumentu, ali e, reference na promjene ugovora, ja mislim da je to samo po sebi osjetljivo i nismo baš potpuno zadovoljni izabranom e, formulacijom, jer E, tu je sada u pitanju jedan novi instrument koji bi e, e, zahtijevao neke izmjene ugovora i omogućio bi stvaranje jednog novog okvira sankcija Dakle, to bi se moralo ići dalje od onoga što, već, e, što je već moguće zahvaljujući na temelju članka 7. Ali nemojmo gledati e, izmjene ugovora kao jedinu mogućnost e, jer ja ne mislim da će se to dogoditi i to još do, dosta dugo vremena. Druga stvar o kojoj sam htio govoriti tiče se toga što bi Europski parlament, koju bi ulogu Europski parlament mogao igrati u vezi s tim u budućnosti. tu se govori o kriterijima, mjerilima, ciljevima, e, pitanjima nadzora, kontrole. Te stvari bi mogle e, dati dodanu vrijednost i mogle bi biti dodatni instrumenti. Postoje drugi elementi u o nacrtu kojima ćemo se još pozabaviti, ali ja sam sada spomenuo samo one koji su po mom mišljenju bili najvažniji. Mi bismo e, htjeli zamoliti izvjestitelja da e, pažljivo promotri e, on, one inicijative koje će doći od odbora LIBE. E, mi smo spremni na daljnu suradnju, konstruktivnu suradnju i veselimo se sljedećem sastanku sa izvjestiteljem u Sjeni. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Htio bih zahvaliti izvjestitelju za mišljenje. Da, doista, govorimo ovdje o dvije različite stvari koje su e, spojene, a zapravo su odvojene jedna od druge. S jedne strane imamo izvješće Sophie Intfeld, koje se u posljednje vrijeme prilično izmijenilo. Tu, tu, se tu e, su u toku vrlo dinamične promjene. Tu se govori o novom sporazumu koji bi trebalo postići. Neki su sastupnici uložili amandmane e, i tu se govori o novom sporazumu koji bi trebao biti e, zaključen među zemljama članicama. Kasnije ta ideja se promijenila i evaluirala je prema e, ideji međuinstitucionalnog sporazuma e, koji, bi pružio nove mogućnosti e, analize i procjene mi sada imamo međuinstitucionalni sporazum o boljem zakonodavstvu gdje je riječ o odnosima između tri institucije. Međutim, bilo bi teško prihvatiti ideju međuinstitucionalnog sporazuma koji bi imao učinke na zemlje članice, dakle na treće e, stranke. Moja namjera nije podcjenjivati rad Intfeld i podcjenjivati e, e, njezinom e, vladavine prava. Oni koji poznaju političke događaje u Poljskoj možda znaju da sam ja predložio jedno kompromisno rješenje u vezi sa Ustavnim sudom u Poljskoj. Međutim, kada se E, razmišlja o novim e, e, vrstama nadzora nad vladinom prava uvijek moramo imati na umu pravni osnov, odnosno ono što stoji u ugovorima. Ja zahvaljujem gospodinu Šöpflinu koji nas tu vraća na pravi put, odnosno upozorava na važnost pravnog osnova. Mi dakle ovdje imamo e, prijedlog za sporazum između europskih institucija i nacionalnih parlamenata. Kako ja, to, e, ja na to gledam, e, to je jedno proširenje ideje koja je iznesena u radnom dokumentu. To bi značilo E, jedno, jedan dobrovoljni rad na procjeni situacije u vezi sa vladinom prava. E, to je zapravo, to je zapravo izvedivo, ali e, alternativno rješenje koje je predložila gospođa Intfeld nema pravni osnov u ugovorima. To je vrlo jednostavno rješenje na temelju međuinstitucionalnog sporazuma, ali e, za to nema pravnog osnova u e, ugovoru e, i zato pozdravljam mišljenje gospodina Šoflina koji upozorava da se moraju poštivati, da se mora poštivati ugovor i da se mora za, izbjeći politizacija ovog pitanja. Ja ću vrlo rado i konstruktivno surađivati na ovom radu, ali moram još jedno ponoviti da sam impresioniran mišljenjem gospodina Šrflina koji inzistira na poštivanju ugovora i e, predlaže takve mehanizme koji su kompatibilni sa ugovorom i izvedivi u trenutnim okolnostima. Hvala lijepa. sljedeća govornica. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Mi također želimo zahvaliti izvjestitelju na e, određenom poslu. On je doista uložio e, veliki trud i e, vrlo je važno da se svi angažiramo u procesu iznalaženja kompromisa u vezi sa ovim izvješćem. Mogu se priključiti e, kolegama koji su govorili prije mene. Mislim da se svi slažemo u vezi sa tim e, sumnjama e, u vezi sa onim što predlaže gospođa Intfeld. Ono što je važno je da naša demokracija i u budućnosti bude takva da zaslužuje svoj da zaslužuje zvati se demokracijom e, i ako sada stavimo na stranu izmjene ugovora, to je predmet jednog drugog e, izvješća, e, mi moramo naravno upotrijebiti instrumente koji sad stoje na raspolaganju po sadašnjem ugovoru, E, a koji će omogućiti e, procjenu i kontrolu situacije u vezi sa vladinom prava e, i temeljnim ljudskim pravima i demokracijom u EU. Mi ćemo da, naravno također konstruktivno surađivati sa izvjestiteljem. Ovo je vrlo zanimljiva i napeta tema. Ja sam ovdje nova i E, naravno da moram još mnogo toga naučiti, ali ovo je tema gdje smatram da možemo dati e, svoj doprinos i e, zato sa velikim zanimanjem očekujem naš daljnji rad na ovom izvješću, odnosno mišljenju. Hvala lijepa, gospodin Kostas Krisogonos nije nazočan. Onda imamo ime zelenih gospodina Marija Tare Kabrasa. Hvala lijepa, samo dvije kratke napomene. Što se tiče konsenzusa, mislim da već postoji jedan opći konsenzus. Ako pogledamo Kopenhagen, ustanovit ćemo da sve zemlje članice Europske unije koje e, su ušle u Europsku uniju prihvaćaju e, temeljna pravila koja su vrlo jasna i ja mislim da je glavni problem u tome što zapravo nemamo e, za sada još nemamo mehanizme za e, kontrolu e, pridržavanja tih pravila. Mislim da je ono što je potrebno jednostavno politička volja. Agencija za temeljna prava je jedan dobar primjer. Ona je E, osnovana zbog zapravo pomanjkanja pravnog osnova. E, to je nešto što je regulirano člankom 2 stavak 3 e, sporazuma o funkcioniranju Europske unije. Mislim dakle da primjer e, agencije za e, temeljna prava možemo tu doista uzeti kao primjer. Hvala lijepa, Masimo Castaldo nije nazočan, da li netko želi uzeti reći u njegovo ime? E, ne, da li George tako, e, još jednom želi uzeti riječ ne. U redu, ja želim svima zahvaliti na sudjelovanju u raspravi. Hvala lijepa. Glasat ćemo vjerojatno 20. svibnja ako se bude išlo po planu. E, odbor Libe bi trebao glasati 30. lipnja koliko ja znam E, to je inače bila posljednja točka našeg današnjeg dnevnog reda. Imamo još i točku razno. Želim vas obavijestiti da ćemo sljedeći sastanak imati 30. svibnja. To će biti poludnevni sastanak i e, evo time smo došli do kraja za sastanka. Zahvaljujem